Eh, good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you... Dobar dan, dame i gospodo. Molim da se zauzmete svoja mjesta. Započet ćemo s radom za jednu minutu. Dakle, imate vremena da se udobno smjestite u dvorani i dovršite uz budljivu i zanimljiv razgovor koji vodite. Dopustite mi da vam svima zaželim dobrodošlicu. Ponaosob želim dobrodošlicu gospođi Alenki Bratušek koja je kandidatkinja za mjesto povjerenice za energetsku uniju i e, potpredsjednicu Europske komisije. Ona je bivša predsjednica vlade Slovenije. Naše saslušanje zajednički organiziraju dva odbora, odbor za okoliš i e, javno zdravlje i sigurnost hrane, čijeg predsjednika Giovanni Alaviju pozdravljam, te drugi odbor je odbor kojim ja predsjedavam, odbor ITRE za industriju istraživanje i energetiku. Inače radi se o drugom saslušanju koje naša dva odbora vode zajedno i kolega Lavija će su predsjedati ovim sastankom, ovim saslušanjem. Pozdravljam ovdje predstavnike naših dvaju odbora, ali i sve druge prisutne. Naše je saslušanje javno i može se izravno pratiti putem interneta na web stranicama Europskog parlamenta. Gledaju nas europljani kojima ovom prilikom želim dobrodošlicu. Odbor ITRE zadužan je za praćenje europske energetske politike. Tu ulaze mnogi aspekti od uštede energije do promicanja interkonekcija među energetskim mrežama, razvijanje europskih transenergetskih energija. Energetska politika sasvim sigurno bit će bitna u sljedećem parlamentarnom sazivu. I Iz tog razloga za nas je vrlo važno da čujemo od gospođe kandidatkinje za mjesto povjerenice za energetiku i podpredsjednice Europske komisije kako se namjerava nositi sa svim izazovima. Svjesni smo da pitanja poput konkurencije, vanjskih poslova, industrije mogu također biti značajni aspekti stvaranja energetske unije. Dragi kolege, članovi odbora NV ITRE, primili ste sve dokumente unaprijed. U njih uključujemo mandatno pismo gospođi Bratušek, njezin iskaz financijskih interesa te e, mišljenje odbora za pravna pitanja kao i sve odgovore koje je gospođa Bratušek dala napismeno na naš upitnik. Sve se to nalazi u e, vašim materijalima koje imate na stolovima. Zamolit ću kolegu da nastavi predsjedati. A moram prije toga reći da se e, e, Europski parlament zasniva na više parametara kada prosuđuje kandidata za povjerenika, njihov interes za europska pitanja i e, prati stručna znanja iz područja koje kandidat za povjerenika treba pokrivati i e, e, sposobnosti komuniciranja. sada predajem riječ e, kolegi e, Giovanni Ulaviji. Hvala kolega. Dopustite mi da ja pozdravim gospođu Bratušek. Nakon što je radila na više različitih dužnosti u e, slovenskoj javnoj upravi. Ona je bila zastupnica u slovenskom parlamentu gdje je predsjedala odborom za javne financije, a potom je postala predsjednica vlade Slovenije, što je bilo po prvi puta da žena obnaša tu dužnost u Sloveniji bila je također i ministrica zdravstva. Ona bi u okviru Europske komisije morala rukovoditi radom nekolicine povjerenika, među inima onim zaduženim za klimatske promjene energetiku kao i onom koji se bavi pitanjima pomorskog prometa i ribarstva. Dio toga pokriva područje rada odbora ENVI. Treba stvoriti solidnu energetsku politiku, a morat će voditi i koordinirati ključne inicijative te osigurati da Europska unija ima mjesto koje pripada prilikom pregovora na međunarodnoj razini. Treba se također zalagati za zeleni raste i od Europe napraviti čelnika u svijetu koji će predvoditi na planu obnovljivih energija. Već dugo vremena radimo na ostvarivanju ambiciozne i učinkovite klimatske politike. Radimo na ostvarivanju energetike koja će imati nisku stopu emisija ugljika. Trebamo imati učinkovitu i dobro koordinirati energetsku politiku u svjetlu održavanja sastanka na vrhu u Parizu 2015. godine. Potrebno je također da se ostvari program do 2030. godine za energetiku, a također treba uspostaviti sustav e, razmjene kvota E, emisijskih kvota, takozvani sustav ETS. Dajem ponovno riječ kolegama da objasne kojim kako će izgledati ovo saslušanje. Za početak e, će kandidatkinja za mjesto povjerenice biti pozvana da da uvodno izlaganje. Svakog puta kada je odbor ITRE predsjedao, vrijeme dodijeljeno za uvelno izlaganje bilo je 10 minuta. Kada je predsjedavao odbor ENVI, oni su imali 15 minuta. Dogovorili smo se među naša dva odbora da se onda odlučimo za srednji put i da uvodno izlaganje traje 12 minuta. Obavijestili smo o tome ranije gospođu Bratušek i ona se pripremila za izlaganje od 12 minuta. Nakon toga gospođa Bratušek će na kraju ovog saslušanja imati 5 minuta za završnu riječ. Kao i obično, nakon uvodnog izlaganja uslijedit će 45 pitanja sa jednim blokom. Svaki blok će trajati po 3 minute, minuta za pitanje, dvije minute za odgovor. Ja e, molim sve sudionike kao i kandidatkinju za mjesto povjerenice da se strogo pridržavaju vremena imat ćemo tolerantnost od 5 sekundi za zastupnike, a 10 sekundi za kandidatkinju za povjerenicu. Nećemo možda uvijek biti tako strogi, ali znate da imamo ovlast da budemo tako strogi. Također, svi koji će e, govoriti će imati vrijeme koje će se prikazivati ispred njih i vidjet će znak da će za 10 sekundi vrijeme za pitanje, odnosno odgovor, isteći. Prvi će postaviti pitanje predstavnici svakog kluba zastupnika. Cijelo će saslušanje biti usmeno prevođeno. Pozivamo sve da govore materinjim jezikom. Molim isto tako da kako bi prijevod mogao biti precizan, ne govorite previše brzo. Moći ćete istovremeno izravno pratiti ovo saslušanje na internet stranicama kao što ćete ga moći i nakladno pratiti na zahtjev. A sada možemo poći sa uvodnim izlaganjem. Izvolite gospođo Bratušek.